Nastavljamo sa završnim dijelom ove konferencije i pozdravljam e, sve one koji su povezani s nama. Prije nego što započnemo pogledat ćemo jedan kratak film. Dakle, molim da ga zajedno pogledamo. Hvala.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 Che succede, Is when when we will welcomed in the in the airport. Beh, una bella esperienza. Raccon- Čuli smo lijepi doživljaj koji nam je prepričala ova naša sadašnja sugrađanka koja živi u Irskoj, koja je jedna od zemalja koja prihvaćaju izbjeglice. Dakle, to je lijepo iskustvo o solidarnosti i partnerstva, kao što smo čuli. A sada prelazimo na izlaganja zaključaka tematskih skupina koje su se sastale tijekom današnjeg dana. Dajem odmah riječ prvoj skupini koja je bila pod vodstvom zastupnice Andreje Lindholz. Da, naporno je raditi ovako na daljinu. Hvala lijepa. Imali smo vrlo ozbiljnu raspravu o pitanju odnosa solidarnosti i odgovornosti u upravljanju migracijama i azilom. Nažalost, imali smo i neke tehničke probleme s kojima smo se morali boriti, no očito je da postoje velike razlike u našim gledištima i u našim iskustvima, ali postoji zajednička volja da dođemo do zajedničkih rješenja i da se prevlada ovaj je ova sjepa ulica u koju smo zašli. Imali smo i e, rasprave o, hitnom poduzimanju koraka, o čemu u što smo svi uvjereni i nadamo se da će i dalje migracije i azil ostati među prioritetnim pitanjima i o njima konačno ovisi o, sam opstanak Europske unije, tako da je od egzistencijalne važnosti riješiti konačno to pitanje. Svi smo uvjereni da e, svi projekti reforme se moraju umjeriti prema solidarnosti, a također treba voditi računa o Eh, humanosti tih mjera. To naročito vrijedi za one koji eh, dolaze na europske obale. Mnogi su također naveli da kada je riječ o upravljanju migracijama, azil mora biti dijelom obvezujuće europske solidarnosti i to mora se bolje definirati. Jasno je rečeno da odgovornost zemalja članica se treba jasno i pravedno raspodijeliti, naročito sa stajališta određenih regija koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije. Povjerenica Johansen i e, ministar unutarnjih poslova Njemačke Hofer su spomenuli također i važne elemente najnovijeg prijedloga komisije o novom paktu za migracije, što je dobra podloga za raspravu. No, ono što je neizbježno kod ovih e, tema je spominjanje kompromisa, a kompromis je uvijek e, nešto što zahtjeva mnogo od svih e, sudionika i u kasnim pregovorima. Naravno, Stalno u svim raspravama utvrđujemo koliko je teška situacija na vanjskim granicama, a to je svima očito i čuli smo danas e, i e, izvješća naših izvjestitelja, ali također i gradonačelnika Lampeduze i također gradonačelnika jednog mjesta na su koji su jasno pokazali e, koliko je teška situacija na terenu. Također postupci na granicama kod ulaska u Europsku uniju trebaju uključiti također i e, praktične mjere i moraju biti učinkoviti i također smo e, stalno spominjali u raspravi upravo učinkovitost tih postupaka. Kada je riječ o nadležnosti za postupak azila treba e, E, jasno postaviti pravila kako bi se spriječilo sekundarno ulaženje u druge zemlje. U novim godinama vodili su se pregovori koji su nam jasno pokazali da je potrebno uvesti fleksibilna rješenja. E, određene regije trpe veliko opterećenje zbog e, ulaska imigranata i to također podrazumijeva i velike troškove koje te regije nesrazmjerno snose. Zato o tome treba voditi računa i o također sustavu solidarnosti. Na kraju se naglasilo da treba uspostaviti što brojnije kontakt točke za podnošenje zahtjeva za azil i također za azilante koji imaju pravo na zaštitu, one koje nemaju. I tu smo odgovorili na pitanje o, tome da je naša politika vjerodostojna kada pružamo ljudima onu zaštitu koja im je potrebna, a oni koji nemaju pravo na tu zaštitu e, trebaju biti dostojanstveno vraćeni. Također treba se boriti sa uzrocima migracija i e, na kraju smatram da je važno naglasiti da e, trebamo voditi konstruktivan e, dijalog unatoč velikim razlikama i e, u budućnosti će nacionalni parlamenti i europske institucije dalje razrađivati i produbljivati ovu raspravu. Hvala zastupnici Lindholz. Sada je na redu druga tematska skupina. Riječ ima zastupnica Marija Arena. Euh, Hvala vam lijepo. Ova skupina bavila se eksternim aspektima migracije sila sa odnosima naspan trećih zemalja. Također se govorilo o ekstremnoj realnosti onih ljudi koji su poduzeli takva putovanja, a ova situacija utječe na milijune ljude, oni svi su prisiljeni na migraciju iz niza razloga. Sirija, Jemen, Kongo, Sudan, popis je dug koliko zemalja je uključeno u ovu problematiku. Postoje također situacije ekstremnog nasilja protiv određenih manjina, rohingje u Bangladešu, politička nestabilnost koja je kad kada čak blizu naših granica, primjerice Bjelarus, gdje su ljudi prisiljeni napustiti svoje domove. Imamo tako i klimatske izbjeglice, primjerice u regiji Sahela, a velika većina migracija ne pokušava doći do Europske unije, one su intrakontinentalne, međutim i dalje ih moramo imati na umu. Različiti govornici spomenuli su utjecaj koje bi ove migracije mogli imati na same ljude, jedan govornik iz Afričke unije govorio o bliskoj vezi između Europske unije i Afričke unije, zatim o globalnom partnerstvu, partnerstvima sa Europskom unijom koje se temelje na razvoju, gospodarstvu, ali isto tako i usredotočenje na migratorne aspekte zauzimajući jedan pošten, pozitivan pristup na temelju povjerenja. Zastupnica Miha je naglasila ove ključne aspekte gdje je nužno uzeti u obzir i buduće izazove. Globalna pandemija s kojom se danas suočavamo imat će negativne posljedice na Europsku uniju, a vjerojatno još i ozbiljnije posljedice u Africi. Dakle, ta pandemija pokazuje da ćemo morati pitanjima migracije razmišljati na više globalnoj razini o pravnim kanalima, zakonitim kanalima i borbi protiv trgovine ljudima, kremčaranja te razmatranje uzroka migracije, osobito za mlade Afrikance, a to je većina afričkog stanovništva. Europska unija već radi na ovim internim aspektima migracije, a to će biti od velike koristi i za afrički kontinent. Kao što je povjerenica rekla, kroz suradnju i povjerenje partnerstva s trećim zemljama postat će uspješna. To je važno i za zemlje porijekla kao i za Europsku uniju i naravno za same migrante. Niči instrument za razvoj mora imati dostatan proračun kako bi pomogao trećim zemljama u upravljanju migracijama. Dansko vijeće za izbjeglice usredotočilo se na odgovornost Europske unije što se tiče poštivanja ili nepoštivanja migranata, odbijanja na, na granicama idu protivno načelu povrata i odnosno vraćanja, od zabrane vraćanja izbjeglica i to je jednostavno nešto što zakonski nije dopušteno. Vladavinu prava potrebno je osigurati dugoročnim financiranjem i pobrinuti se da sve e, zemlje poštuju postojeće standarde. Međunarodno spašavanje osredotočuje se na važnost pružanja podrške trećim zemljama. Europska unija tu je vrlo važna i u bilateralnom i u multilateralnom kontekstu te se moramo pobrinuti da na odgovarajući način prihvatimo pratimo raseljene ljude, ljude koji su tu zbog sukoba, zbog siromaštva. Svi govornici insistirali su na pravima migranata, govorili su o partnerstvima o migraciji i sudbini uključenih ljudi. Ta partnerstva, kao što sam rekla, mora biti temeljena na suradnji, povjerenju, poštivanju i holističkom pristupu. Nitko nije spominjao e, uvjetovanost za uz pitanje pomoći, to je nešto što bi išlo protiv pozitivne suradnje, samo dvoje ljudi je to spomenulo, a neki su spomenuli uvjetovanost po pitanju poštivanja ljudskih prava što se tiče partnerstava s trećim zemljama. I kao što je predsjednik Sasoli jutros rekao, Migracija je nešto staro koliko i povijesti čovječanstva i mora biti organizirano poštujući međunarodno pravo i naše humanitarne vrijednosti na kojima Europska unija i počiva, te koje su ponovno potvrđene podržavajući sporazum UN-a o globalnoj migraciji. Dakle, postoji okvir, ali još uvijek je potrebno provesti kako bi se organizirala migracija u 21. stoljeću. Hvala, sada ćemo čuti predstavnike trećeg okruglog stola. Riječ ima zastupnik Santos. Izvolite. nossa discussão revelou que a afirmação dos valores fundacionais da União Europeia e U našoj raspravi usredotočili smo se na temeljne vrijednosti Europske unije i ljudska prava razmatrali smo migraciju zbog rada te integraciju migranata. To je nešto, to je nadležnost koju dijeli Europska unija sa državama članicama i treba nam je, potrebna nam je mogućnost prilagodbe toga za lokalnu i regionalnu razinu. Nadalje, uvidjeli smo da postoji zajednički stav što se tiče toga da Europa prihvati građane iz trećih zemalja kako bi popunila jaz koji postoji na našem tržištu rada. Pandemija je pokazala da su imigranti bili prvi na udaru građansko društvo je tu odigralo važnu ulogu u bavljenju pitanjima integracije. Još jedno važno pitanje je integracija i briga o tome da svi migranti i sve zajednice domaćini mogu surađivati zajedno. Komisija je izložila prijedlog za zagonotavni okvir koji bi trebao biti spreman za 2021. kao i reviziju pojedinih alata, direktiva o plavoj kartici, direktiva o upućivanju radnika i direktiva o jedinstvenoj autorizaciji. Također se go, smo razgovarali o stvaranju platforme za migrante za lakšu integraciju. Složili smo se da politika integracije unutar Europske unije treba biti nadahnuta zajedničkim vrijednostima, poštivanjem demokracije, vladavinom prava, pojedinačnim slobodima, jednakošću i nediskriminacijom. Dva zakonodavna akta prepoznaju prava imigranata u političkim aktivnostima i također što se tiče temeljnih potreba stambenog zbrinjavanja i zdravstva te zaštite žena u migranata, to su teme kojima se moramo pozabaviti. Isto tako moramo raditi u partnerstvu sa zemljama porijekla, osobito kroz sporazume i konvencije, gdje bismo trebali usredotočiti se na borbu protiv svih oblika diskriminacije, te surađivati na stvaranju politika koje će pružiti podršku i isto tako olakšavanje e, povratka u zemlju porijekla. Razmotrili smo neke primjere i najbolje prakse, dobre provedbe i sve zemlje su dale svoj doprinos našoj životnoj raspravi. Hvala. Hvala zastupniku Santusu kojeg pozdravljam e, jer je u prethodnim sazivima bio u našim redovima. Evo, čuli smo izvješća o raspravama koje su održane u radnim skupinama, a sada bih dao riječ predsjedniku Šojblu koji će nam iznijeti svoje završno razmatranje. Hvala, predsjedniče Sasoli, poštovani kolege. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj važnoj konferenciji. Iznad svega želim zahvaliti izvjestiteljima i predsjedateljima radnih skupina, stručnjacima i našim gostima, ali iznad svega onima koji su u teškim okolnostima omogućili održavanje ove videokonferencije i želim zahvaliti Europskom parlamentu na gostoprimstvu i na velikim naporima koje je poduzeo. Moja glavna napomena je sljedeća i odnosi se na cjelokupnu tematiku migracije i azila. Osobno sam uvjeren da područje azila, odnosno izbjeglica, je ono područje koje najviše zahtjeva europska rješenja. Mi smo kontinent zajedničkih vrijednosti bez nadzora nad unutarnjim granicama i stoga trebamo osmisliti zajedničko pravo i propise kako bi oni koji dolaze na ovaj kontinent znaju smiju li ili ne smiju li doći. Dakle, tko smije, tko ne smije doći. To je istinska europska zadaća. I to možemo i učiniti. Druga napomena je sljedeća, a odnosi se na ulogu parlamenta, naročito nacionalnih parlamenta. Oni koji imaju neposrednu odgovornost e, u vladama i Europska komisija uvijek se nose sa ovom podjelom, odnosno s jedne strane Naše vrijednosti od nas zahtijevaju velikodušnost, e, pomoć, e, suradnju sa afričkim zemljama i naravno tu želimo i najviše pomoći, a s druge strane kada dođe do konkretnih pitanja dolazi do proturiječja i razmimoilaženja u interesima između zemalja članica. I stoga smatram da e, parlamenti i mi parlamentarci trebamo uvijek biti ta spona između tih razina kako bismo našim zemljama članicama i građanima u njima objasnili da je ovo naša zadaća jer inače Europa ne može imati lijepu budućnost da nema naravno savršenih rješenja, ali da samo sa mnogo spremnosti da se zajednički suočimo sa ovom zadaću možemo u ovom globaliziranom svijetu 21. stoljeća igrati ulogu koja pripada svima nama i zemljama članicama i koja će nam omogućiti da živimo u slobodi, u vladavini prava i čak i u određenoj mjeri u gospodarskoj i financijskoj dobrobiti i blagostanju. To jest naša zadaća i u to stalno moramo uvjeravati i naše sugrađane jer je teško i nepopularno uvjeriti ih u to da treba pokazati solidarnost prema ipak onima koji imaju manje u ovoj teškoj situaciji. Dakle, trebamo pokazati poštovanje jedni drugima jer inače neće biti europskih rješenja. Inače ćemo se svesti na različite zemlje sa različitim pristupima ovom problemu i različitim kulturološkim i povijesnim datostima. No i to moramo poštovati, to moraju poštovati naši sugrađani ako oni vide da pokazujemo poštovanje u nalaženju zajedničkog rješenja i ako to vide naši birači onda e, će postojati nada da nas ovo pitanje neće više dijeliti. Dakle, to što se događalo do sada treba biti upozorenje da trebamo biti u budućnosti bolji i Također, nadam se da ćemo u budućem e, radu na ovom pitanju moći snažno napredovati. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniče Šojble. A sada dajem riječ predsjedniku Portugalskog parlamenta Eduardu Ferro Rodriguesu. Izvolite. Eh, Hvala lijepo. Hvala predsjedniku Europskog parlamenta predsjednici Europske komisije, dragi kolege, predsjednici, parlamentarci, dame i gospodo. Ponovio bih još jednom koliko sam zahvalan njemačkom predsjedništvu za preuzimanje inicijative organizacije ovog događaja. Nadam se da će nakon ove konferencije biti održano još da će svi parlamenti koji su sudjelovali sa time se složiti. Ja se slažem osobno sa svim riječima u smislu solidarnosti i poštujem stališta koje su iznijele države članice. Sa zadovoljstvom mogu najaviti da će prvi sljedeći sastanak će se održati tijekom portugalskog predsjedništva predsjedništvo vijećem je pred nama planirano za travanj 2021. zasjedanje za sada, to je privremeni datum jer za sad možemo raditi samo sa tom razinom sigurnosti, no ovu namjeru portugalskog parlamenta provest ćemo u dijelo i nadamo se da ćemo nastaviti raditi na tom događaju i sve vas pozdraviti osobno u Portugalu na tome. Prolazimo kroz teška vremena, koja sve naše institucije stavlja pod znatan pritisak institucija kao i građane, ali radit ćemo zajednički i riješiti pitanja migracije kako bismo se pobrinuli da dođe do stvarne integracije i upotrebit ćemo ovu platformu za interparlamentarnu raspravu za bolju provedbu različitih točaka vezanih uz pitanje migracije. Još jednom hvala svima, želim vam sve najbolje u daljnjem radu i ostanite zdravi, vidimo se. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani predsjednici Šojble, Ferro Rodriguez, dopustite mi da na početku svojeg izlaganja zahvalim svim govornicima, stručnjacima i svima onima koji su sudjelovali u radovima konferencije. Zahvaljujem također i predstavnicima Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i zahvaljujem supredsjedateljima radnih skupina na izvrsnim sažecima njihovog rada. Sava ova energija naravno će nam e, biti od velike pomoći u našem zakonodavnom radu, u našim raspravama, u našim promišljanjima. Kao što sam e, jutros rekao, smatram e, da je važno čuti glasove nacionalnih parlamenta i da treba postojati između nas dijalog kako bismo našli zajednički nazivnik za rješavanje ovog izazova s kojim se Europa treba hrabro suočiti, a još i više kako bismo unutar naših društava stvorili ovu potrebnu spremnost za zaokret u području migracija i azila čujem e, da je rasprava u radnim skupinama bila intenzivna i korisna i mislim e, da su sudionici podijelili zajednička iskustva koja će biti nama korisna u radu u sljedećim mjesecima. No ne smijemo nikako zaboraviti na ovu pojavu s kojom se suočavamo. moramo pragmatično nastojati sagledati ono o čemu govorimo, odnosno predmet ovih promišljanja. Htio bih navesti jedan konkretan primjer. U logoru Morja na otoku Lesbosu, o čemu je govorio gradonačelnik na današnjoj radnoj skupini, izbjeglice predstavljaju 0,0005 posto ukupnog stanovništva Europske unije. Ponovit ću, 0,0005 posto cjelokupnog stanovništva Europske unije. Bilo bi dovoljno kad bi svaki europski grad sa najmanje 35 tisuća stanovnika prihvatio samo jednog migranta, jednog izbjeglicu. Na taj način bi se na dostojanstven način mogla podijeliti ova odgovornost. znamo da govorimo o vrlo složenom pitanju. Pri tome moramo nadvladati i mnogo nepovjerenja, ali naša je odgovornost i prepoznati problem i upoznati koji je problem kako bismo mogli ponuditi rješenje a problem migracije i azila je konkretan. Europska unija kao svjetska sila mislim da može pokazati da je u stanju riješiti ovaj problem na fleksibilan i pametan način i također na pragmatičan način. Europska unija može se nositi s ovom pojavom jer ima široka leđa. Danas smo čuli svjedočanstva predstavnika vlada, civilnog društva, poduzetnika koja pokazuju da kada se dobro upravlja migracijom ona može obogatiti društvo i migrante i zajednice koje ih prihvaćaju i naše zemlje. Naglasili smo da uz političko i zakonodavno djelovanje moramo promaknuti i pozitivan diskurs i pozitivnu javnu raspravu u kojoj će se prepoznati ovo bogatstvo i koristi koje donosi migracija. Želim zahvaliti gradonačelnicima Lampeduze i Mitrena na njihovim današnjim svjedočanstvima naše gradonačelnike i gradove ne smijemo prepustiti njima samima jer su gradonačelnici i gradovi jedan dio europske zgrade. Drago mi je da je konferencija bila uspješna, da je bilo mnogo sudionika da smo čuli strastvena i pametna izlaganja i nadamo se da će ovo biti početak suradnje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i da će ovo biti početak jačanja međuinstitucijske suradnje u području migracije i azila. Europa nisu samo europske institucije, niti je to samo Brisel institucije jesu važne, ali Europa su i naše vlade, nacionalni parlamenti, regije, naše lokalne uprave. Dopustite da ovo izlaganje zaključim upućivanjem eh, zahvala predsjednici von der Leyen i Europskoj komisiji na njihovom sudjelovanju u našem radu, a želim zahvaliti i svim kolegama i službama Europskog parlamenta koje su svojim radom omogućile današnju konferenciju. Gospodine Schäuble, time što ste promaknuli ovu konferenciju i što ste nas pozvali na nju, Imali ste sjajnu zamisao, a naravno ne smijemo stati ovdje, moramo nastaviti i u sljedećim mjesecima i godinama kako bi odgovori institucija na ove velike izazove bili i na visini problema s kojima se moramo nositi. Hvala svima na ovom sveobuhvatnom na ovoj se razmjeni mišljenja i čuli smo i izlaganja iz svih kutaka Europske unije i to će nam omogućiti prevladavanje onih udaljenosti o kojima smo jutros govorili što je ključno kako bismo proveli zajedničku politiku. Hvala svima i želim vam mnogo hrabrosti i uspjeha jer nam naročito u ovo vrijeme to doista treba. Hvala vam.